Prajem vam prijemne popoludne, dámy a páni. Budem hovoriť po slovenski, takže vás... Dáme gospodo, Govoriť o svojim jezikom, tako da molim vas stavite slušalice. Drago mi je da počinjemo mm, današnji sastanak sa vrlo važnom i relevantnom temom. Govorit ćemo o situaciji žena u izbjeglištvu i tražiteljica azila u Europskoj uniji. Ovo nas se svih tiče. Moramo riješiti probleme žena koje se nalaze daleko od svojih domova i mnoge od nas smo se susrele s takvim ženama. I ja sam sama se susrela s nekoliko hrabrih muškaraca i žena koji preko dana rade svoje uobičajene poslove, a onda noću odlaze u prihvatne centre i nude pomoć tim izbjeglicama. Čula sam od njih puno priča o tim ženama. Nama se možda čini nevjerojatno da te žene koje traže bolji život, sretniji život i slobodu, da se mogu naći u takvim situacijama. Čuo sam jednu šokantnu priču o jednoj majci sa malim djetetom koja je bila u pratnji jednog muškarca. Žena se neprestano tresla. Nije se toliko brinula za dijete koje je bilo prehlađeno, već je bila prestrašena zbog jedne druge stvari. Naime, muškarac ju je prisilio da se uda za jednog rođaka kako bi na taj način dobili e, zdravstvenu skrb i onda bi na temelju toga zahtjev za e, azil bio brže obrađen. Tako da e, taj se ta se žena bojala za svoj život. Dakle, te žene se ne suočavaju sa progonima samo u svojoj zemlji, već i kada pokušaju otići. Današnje gošće će nam zasigurno reći mnogo više o toj temi. Najprije ću dati riječ izvjestiteljici gospođi Hannibal. Ona će nam e, izložiti svoju inicijativu, a nakon toga ćemo dati riječ našim gostima. Izvolite, gospođo Hannibal. Hvala vam. Hvala vam svima što ste došli u četvrtak popodne na ovo saslušanje. Počet ću time što ću predstaviti izvješće za koje sam ja izvjestiteljica. E, naziv izvješća je položaj žena u izbjeglištvu i tražiteljice azila u Europskoj uniji. S nama je čitav niz stručnjaka i oni će vam se obratiti nakon što ja predstavim svoj izvještaj. Mislim da oni imaju svoje PowerPoint prezentacije i vjerujem da će govoriti o vrlo zanimljivim temama o kojima ćemo onda se imati, praviti, imati priliku raspraviti. Čini se da svakoga tjedna čujemo nove vijesti, nove pozive da se riješi problem s izbjeglicama. Tema je neiscrpna i ovaj izvještaj dolazi u pravom trenutku. Situacija, položaj žena u, u izbjeglištvu i tražiteljica azila je do sada ignoriran i ovim izvještajem nastojimo to ispraviti. No bilo je nemoguće obuhvatiti sve u jednom izvještaju, pogotovo zato što imamo ograničen broj riječi u izvještaju, a Evo i ovaj vikend sklopljen je novi dogovor sa Turskom. Ja sam se u izvještaju pokušala koncentrirati na ono što vidim da su ključni problemi uh, izbjeglica i tražiteljica azila u Europi. I dok sam pisala ovaj e, izvještaj, pokušala sam e, razgovarati sa dionicama iz čitavog niza organizacija, te prenijeti i glasove izbjeglica i tražiteljica azila. UNHCR nam kaže da žene i djevojčice čine oko pola populacije izbjeglice. To je stalno tako. Statistički podaci, mm, statističke podatke je teško prikupiti u ovim situacijama, no znamo da više muškaraca dolazi u Europsku uniju nego žena kad govorimo o tražiteljima azila. I to govori, zapravo to nas navodi da pomislimo da muškarci koji dolaze u uh, Europu ne mogu zatražiti azil, nisu kvalificirani zapravo za dobivanje azila u Europi. No zašto postoji tolika razlika između muškaraca i žena? To je uglavnom zbog toga što postoje mnogobrojne prepreke ženama da dobiju zaštitu na svojim, na svojim putovanjima. Žene se vrlo često moraju brinuti za djecu i za starije članove obitelji. Mnoge od njih nemaju neovisnost, ni financijsku, niti općenito neovisnost i ne mogu napustiti svoju zemlju. Zatim sve veći broj žena koji m, mm, bježi je vrlo ranjivo u svim fazama putovanja. Vrlo često je tu riječ o mladim ženama bez djece, trudnicama ili ženama s djecom, a osim toga tu su i žene s invaliditetom. Nedavno smo otkrili da rodno uvjetovano nasilje je vrlo često razlog zbog kojeg žene bježe iz svoje zemlje podrijetla. I nažalost, nasilje je i iskustvo žena na svojem putovanju. Um, migrantice koriste nesigurne i nezakonite rute. Kada žene i obitelji nemaju drugog izbora nego krenuti opasnim putom, e, njihovi živote ovise o krijumčarima i naravno samim time se i učestalost nasilja, nasilja povećava. Isto tako čula sam o brojnim slučajevima krijumčara koji iskorištavaju, e, spolno iskorištavaju žene i zapravo prisiljavaju ih da se upuste s njima u spolne oglase kako bi dobile mjesto na brodu. To možemo zaustaviti samo ako osiguramo sigurne i zakonite načine dolaska u Europu onih koji bježe od progona. Sigurnost i poštivanje prava žena ne mogu biti suprotstavljeni ciljevi. Naša Naše politike su vrlo često zanemarile položaj žena koje traži azil. I uglavnom su politike formljene prema takozvanoj muš, dakle iz muške perspektive. i prakse se znatno razlikuju od zemlje članice do zemlje članice. Osim toga postoji ogroman, ogroman e, jaz kad je reč o zaštiti žena koje traže azil u Europskoj uniji. Najprije bih htjela reći nešto o tome kako se odlučuje tko će dobiti status izbjeglice. Mnoge zemlje članice su e, usvojile vlastite smjernice koje uzimaju obzir o rodu, no one su uglavnom nepristrane i e, nisu ujednačene. Ja se zalažem da imamo zajedničke smjernice na razini Europske unije. Moramo priznati da e, nasilje nad ženama koje traže azil se uglavnom provodi od e, aktera koji su recimo vrlo često i muževi ili partneri. Međunarodno pravo priznaje da se progon događa kada država nije sposobna ili ne može pružiti zaštitu ženama. Rezultat toga jest da o tome moramo razmišljati u vertikalnoj i na horizontalnoj dimenziji, pogotovo kada je riječ o, o ovakvim zahtjevima za azil. 12 zemalja članica još uvijek nije potpisalo niti ratificiralo Istanbulsku konvenciju. I kao što svi znate, Konvencija traži zemlje članice da analiziraju osnove za davanje izbjegličkog e, statusa i na temelju dakle roda, te da se ponude odgovarajući prihvatni uvjeti koji uzimaju u obzir rod i dakle sve ostale mm, postupke. Nedavno smo proslavili e, dan suzbijanja nasilja nad ženama zbog prirode svojih zahtjeva žene vrlo često neće imati dokaze da podupre e, svoju priču i zapravo e, davanje usmenih izjava je najčešće jedini način. Tamo gdje su, zapravo tamo gdje su žene doživjele traumu, vjerojatno će nevoljko otkriti te informacije i ja to potpuno razumijem. Čula sam od izbjeglica i od e, nevladinih e, udruga koji govore o kulturi nepovjerenja, zapravo nevjerovanja njima, vlasti ne vjeruju. To znači da vlasti ne vode računa o poteškoćama koje žene proživljavaju, koliko im je teško to sve reći, te samo ostavljaju dodatne prepreke e, pred žene koje traže azil. Zbog toga smatram da bi trebalo usvojiti nove pristupe u e, procjeni mm, vjerodostojnosti. Čuli smo jako puno prijedloga od Europske komisije u okviru njezina programa za izbjeglice te pružanja odgovora na izbjegličku krizu. I ja bih se osvrnula na jedan od tih prijedloga. Riječ je o prijedlogu za e, zajednički popis e, sigurnih zemalja podrijetla. Taj popis će stvoriti e, mnoge probleme za žene koje će tražiti azil u Europskoj uniji. Nijedna, zemlja se ne može smatrati sigurnom za žene ili za djevojčice kada rodno uvjetovano nasilje predstavlja e, nešto što postoji svugdje. Stoga moramo znati razlikovati situacije u kojima se pronalaze žene i muškarci a ako pogledamo potrebe žena u postupcima traženja azila, tu postoji čitav niz složenih problema. Kao prvo, tražiteljice azila trebaju imati pristup pravnoj pomoći. Psihološka trauma, osjećaj srama i stigmatizacija koju žene osjećaju kao rezultat nasilja može otežati povjerenje prema odvjetnicima, na primjer. Zato je vrlo važno, vrlo pažljivo e, pomoći ženama da izraze svoje doživljaje. I zbog toga je vrlo važno pružiti pravnu pomoć koja vodi računa o tim rodno osjetljivim pitanjima. Mnoge žene vrlo često nemaju izbora nego predstavljati same sebe u takvim postupcima. Nedostatak e, pravne pomoći vrlo često i program u slučajevima e, ujedinjavanja u obitelji i o tome sam jako puno čula i u Ujedinjenoj kraljevini. Neke od preporuka koje ću dati u izvještaju uključuju dakle, pravo da se zatraži e, ženska osoba dakle, koja će voditi razgovor, uključujući i prevoditelja, Jedno od glavnih područja na koje sam se usredotočila i koje bih voljela proširiti su uvjeti prihvata. O tome treba e, razgovarati i riješiti. To uključuje e, osigurati obučavanje osoblja o, dakle, na način da vode računa o tim rodnim temama, zatim prostorije za spavanje i za e, higijenu, moraju biti odvojene za muškarce i za žene, zatim osigurati prenatalnu i postnatalnu skrb, te e, zatim pristup e, financijskim sredstvima, te na kraju skrb za djecu. U izvještaju sam jasno rekla da zadržavanje mora biti korišteno te kao e, posljednje moguće rješenje. E, to uključuje i trudnice i osobe koje su doživjele spolno nasilje. nasilje koje žene doživljavaju i nakon što dođu u Europske unije i to najčešće od e, svojih partnera, a ponekad i osoblja. A to je nešto e, što bismo trebali odmah riješiti. I još nekoliko riječi o integranciji. Izbjeglice, žene izbjeglice se suočavaju sa brojnim izazovima, između ostalog i diskriminacije što ih e, najčešće vodi prema siromaštvu i socijalnoj isključnosti. Vrlo često izbjeglice e, žive ispod razine siromaštva, to uključuje i trudnice. Čak i nakon što im je odobren izbjeglički status, žene vrlo često e, nailaze na brojne prepreke kad je riječ o zapošljavanju. E, ovdje je ključan, ključna skrb za djecu. Zato bi zemlje članice trebale e, koristiti sredstva iz e, kohezijskog fonda Europske unije te fonda za integraciju kako bi poticala integraciju na tržište rada. Skrb za djecu je ključna ako želimo uključiti e, žene izbjeglice u društvo i to bi trebalo biti prioritet. U ovom trenutku se suočavamo sa humanitarnom katastrofom u Europi i u okolnim zemljama, no planirati moramo sada kako bismo osigurali uspješnu integraciju. Vidjela sam e, uznemarajuće statističke podatke od pariških napada prošli tjedan. Za tri 300% je porastao, uh, su je porastao broj rasističkih napada u Londonu i brojni napadi su bili upućeni upravo ženama. Zemlje članice očito nisu u stanju osigurati uh, sigurno okruženje, a moraju se boriti protiv svih oblika diskriminacije. Milijuni ljudi trenutačno prolaze kroz nevjerojatnu humanitarnu krizu. Naš odgovor mora uh, kombinirati hitne mjere kako bismo olakšali patnje i zaštitili ljudska prava, ali istovremeno imali i mm, dugoročni cjeloviti pristup. Sve to izaziva veliku zabrinutost. A pro, problemi su se pogoršali u vremenima krize. Naravno, za vrijeme krize su i odnosi, rodni odnosi mnogo teži. No to ne znači da žene i ostale ranjive skupine e, ne mogu dobiti razinu zaštite na koju imaju pravo. Moramo razmišljati dugoročno. Ovo vrijeme nesigurnosti istovremeno predstavlja mogućnost da definiramo politike koje će bolje funkcionirati u budućnosti moramo biti e, otpornije, strateški razmišljati i pružiti odgovarajuću zaštitu izbjeglicama i tražiteljicama azila u budućnosti. Ovaj se problem neće uskoro riješiti. E, evropska populacija stari i u principu u velikom broju zamalja članica moramo proširiti našu radnu snagu. Stoga bismo trebali e, primiti izbjeglice otvorenih ruku i to posebno i, i to i shvatiti kakvu oni korist mogu donijeti našim društvima i to se posebno odnosi na žene izbjeglice. Ovo izvješće je prilika da potrebe žena stavimo u centar novog pristupa za davanje azila. Ďakujem veľmi pekne a naozaj za veľmi... Najlepšia hvala. Na ovom odličnom i složenom izvješću koje privlači našu pozornost ne samo na pažnju koju trebamo puštiti ovim ženama u potrebi, već e, privlači pozornost na to da trebamo u našim državama članicama postarati da se borimo protiv e, ove atmosfere nerazumijevanja i neprihvaćanja, jer to je upravo taj problem u većini naših e, država članica. Sada predajem riječ našim stručnjakinjama koje su došle iz različitih e, institucija. Prva je Andreja Fonkenenben iz UNHCR-a koja će nam nešto reći o tome kako zaštiti zemlje i djevojke u trenutnoj e, krizi i to iz perspektive UNHCR-a. Izvolite imati riječ. Thank you, Madam Chair. Najpša hvala predsjedavajuća. Hvala što ste prožili ovu prigodu UNHCR-u da iznese svoje stavove o zaštiti žena i djevojaka u kontekstu trenutne žurne situacije. Mi imamo mi podržavamo ovo izvješće na vlastnu inicijativu gospođe Hannibal. Smatramo da je jako zanimljivo i podržavamo analizu koju je napravila o procipima koji trenutno postoje te eh, o te podržamo njene preporuke. Do sad, 2015. godine, više od 880 tisuća osoba stiglo je morskim putem u Europu. Većina je stigla u Italiju, 730 tisuća tisuća dakle u Grčku i 141 tisuća u Italiju, od toga otprilike 34% su žene i djeca. E, mimo e, ove opasnosti i zloporaba koje proživljavaju kada napuštaju svoje zemlje. Izloženi su također i opasnostima tijekom putovanja, ali e, dakle oni ni u Europi nisu u potpunosti zaštićeni tijekom svog boravka. Kao što znate, to su putovi koji se najviše koriste, dakle znate koji su to putovi koji najviše koriste izbjeglice i imigranti, no trenutno sa sve strožom kontrolom granica i nadzirom e, granica i e, selektivnim popuštanjem u Grčkoj, e, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Očekujemo da bi moglo doći do promjene tih ruta. U vremenu oni koji nisu iz Sirije, Afganistana ili Iraka zaustavljeni su na granici i to na grčko-makedonskoj granici, a među njima ima žena i djece i to je naravno jako teška situacija za njih, pošto ponekad e, noćevaju na mjestima koja nisu prikladna za njih i koja su nesigurna. Neki se i vraćaju, e, grčka vlada i UNHCR stavlja na raspolaganje autobuse, no jako, mali broj njih u biti se vraća u Atenu, e, neki kao da ispare, nestanu s tih graničnih prijelaza, a napetosti su sve veće među onima koji ostaju. Samo ću vam pokažiti statističke podatke. Ovdje vidite da je u listopadu došlo do velikog porasta i trenutno ima manje ljudi koji dolaze. Možda je to tome tako zbog razgovora između EU unije i Turske, ali tako i zbog, zbog vremenske situacije. Prvenstveno u Grčku dolaze ljudi iz Sirije, Afganistana, Pakistana i Iraka. Ako gledamo kakva je situacija u Italiji, tamo je malo drugačije. Glede njihovog podrijetla, prvenstveno su ljudi iz Eritreje, Nigera, Somalije i Sudana. Just to again remind ourselves that women of course... Samo želim da se podsjetimo da žene samo po sebi nisu ranjive, ali žene koje se kreću i koje nisu pratnji e, članova obitelji, osobito muških, su jako e, osjetljiva skupina. Na putu iz, izvrgnute su iz, raznim izazovima izrabljavanja pa i seksualnog E, isto tako izložene opasnostima u mjestima prihvata koji su prenapučeni, bilo da se nalaze u tranzitnim zemljama ili u zemljama odredišta. Također su vrlo ranjive i na autobuskim kolodvorima gdje se okupljaju migranti i izbjeglice na e, raznim kolodvorima, a isto tako i na graničnim prijelazima gdje mogu biti, gdje mogu određeno vrijeme provesti u prihvatnim centrima koji nisu prikladni za duži boravak. UNHCR je nazočan na terenu svim e, zemljama na koje se odnosi ova kriza u kojoj dolazi brojni tražitelji azila, izbjeglice i dobili smo izvješća o ženama, djeci i djeci, e, muška, dječacima koji su morali e, da plaćaju svoje svoj život E, za svoj život e, seksualnim uslugama da bi preživjeli jednostavno i jer u suprotnom ne bi mogli nastaviti svoje putovanje. I iz tog razloga UNHCR i UNFPA i e, odbor za prava žena su nedavno odlučio da se bore protiv ovih problema u nekolicini zemalja e, Zapadnog Balkana. Gospođa Rajeli će vam e, govoriti o glavnim nalazima, probitnim nalazima do kojih smo došli tamo i to će vam iznijeti kroz koji trenutak. Još jedna stvar koju smo primijetili u vezi s ovom krizom Jesti i fenomen e, djevojčica nevjesta Čuli smo od službi da su te djevojčice poslane od strane njihovih roditelja, da je šalju ih njihovi roditelji, nadaju se da će biti zaštićene od e, rodno uvjetovanog nasilja i spolnog nasilja e, u Europi kod svojih članova obitelji, ali u biti one se šalju u, u Europu kod nekoga ko se nastani u Europu kako bi se udale za njega i to je velika, veliki izvor zabrinutosti i to su problemi koje bi trebalo rješavati, prvenstveno tamo gdje se radi o malodobnim djevojčicama. To se može na nacionalnoj e, razini mora rješavati. Ja mislim da djevojčice nisu sigurne u takvim situacijama, da to nije najbolje rješenje za njihove situacije. Jer one su i dalje djeca. razbijanje obitelji također je još jedan problem do kojeg događa. Do toga se dešava tijekom puta na izlaznim mjestima, ulaznim mjestima i UNHCR radi na tome e, non stop kako bi se spriječilo razdvajanje članova obitelji a isto tako radi na ponovnom spajanju obitelji i traganju za izgubljenim članovima. Još jedan veliki izazov koji, s kojim UNHCR nije nikada do sada imao posla, i usprko svojim iskustvom, jest da ranjive osobe pa i općenito ljudi ne žele e, da budu e, identificirani, a nipošto kao ranjive skupine. I to je najveći izazov s kojim smo suočeni do sada. Tako da imate same žene, djevojčice, djecu bez pratnje koji sami kreću, možda čak i s krijumčarima i govore da su s ovom ili onom osobom, da je to član obitelji, istovremeno on su izložene velikoj opasnosti zloporabe od tih ljudi s kojima su, ali ljudi su biti toliko rješeni da idu dalje, da ne žele zaštu uopće ne traže zaštu i to je jedan od ključnih problema s kojim su sve agencije koje se bave zaštitom tu e, suočene su u ovoj krizi. Još jedna stvarno kojoj bih e, na koju bi se osvrnuo jeste e, prihvatni centri. Poslije pitanje standarda. Mnogi prihvatni centri su prenapučeni, ja ovdje govorim, ne govorim o centrima za žurni prihvat, već govorimo o onim prihvatnim centrima u e, zemljama prihvata gdje žene, djeca nisu razdvojeni od muškaraca. u stavku 18. pasus pa e, postavak prvi o prihvatnim centrima se kaže ukoliko ima pritisak, on prevelik e, broj ljudi koji kojima su, je potreban prihvat, onda na kratko država prihvata može pružati samo e, najosnovnija e, osnovnije potrebe dvoje Da li se tu radi u biti o vodi, hrani i, i zdravstvenim uslugama ili se radi o zasebnom smještaju za same žene, djecu bez e, pratnje i tako dalje. Dakle, to je ono pitanje koje se postavlja. Zatim pređemo na preseljenje i premještanje vijeće je rekao da ranjive osobe moraju biti priori, određene prioritetnim, no pitanje je kako će se to konkretno riješiti svim tim ljudima koji se ne žele sami prijaviti kao osjetljivi, kao ranjivi. Izazov je dakle da se uspostavi odnos povjerenja prema ljudima koji su na putu da odu u hotspotove. No problem s tim hotspotovima je, kao što vi to jako dobro znate, taj što se uveliko kaska za stvarnim potrebama i suviše sporo radi i nema dovoljno pozitivnih primjera koje bismo mogli pokazati e, kandidatima. Još jedan od predvijeta za ljude jeste da je potrebno imati e, adekvatan prijem i prihvat e, i koji će biti utemeljen na rodno uvjetovan. Dakle, ovo je jedan primjer samo ilustracije radi. Evo, od 23. listopada imamo 3260 mjesta, od 23.11. u Italiji je 30 ljudi premješteno iz Grčke. Dakle, ukupno imamo 154 premještene osobe. Još jedno pitanje su kvote država članica, neke su kvote jako restriktivne i stoga to usporava e, ovaj čitav postupak. Pitanje je da li će države članice e, biti spremne premještati i preseliti žene koje su bile žrtve silovanja, da li će premještati u ovom postupku i ranjive skupine. Dakle, to je ključno pitanje. Screening po nacionalnoj pripadnosti je već spomenut. Nacionalna pripadnost ne smije biti zanemarena, to je važno. Dakle, eh, i zemlje u kojima ima velika prevalencija genitalnog sakćenja žena, te žene moraju biti uzete u obzir. Kao što rekao, ljudi koji ne žele surađivati, što ćemo s njima napraviti? Da li sekcija kretanja, rješenje, zatvaranje? Ljudi koje treba premjestiti, što ćemo tu napraviti? kako organizirati, prioritizirati e, pristup hotspotovima radi valjane identifikacije, zatim e, kako napraviti odgovarajući prihvat e, na tim mjestima relokacije i na sekundarnim hotspotovima, zatim moraju biti pružene odgovarajuće informacije vam će treba podsjetiti da je zatočenje zadnje moguće rješenje, kao što je rekla gospođa Hannibal u izvješću, a i e, kao što stoji u smjernicama UNHCR-a, dakle, žene koje su žrtve mučenja ili spolno e, temeljnog e, zlostavljanja ne smiju biti zatočavane žene i djevojčice koje dolaze iz zemalja u kojima ima velika stopa gentalnog zaključenja žena moraju biti prioritetne i to isto tako stoji u izvješću gospođe Honeyball i treba im e, zajamčiti mogućnost da e, razgovori budu vođeni sa ženama, a ne s muškarcima i da imaju e, ženske prevoditelje. Dakle, kojim, je potrebna međunarodna zaštita, to bi trebalo biti jako ozbiljno razmotreno. I evo, ovim privodim svoje izlaganje i uveliko želim ponoviti da e, treba puno više e, legalnih rješenja za žene, dakle bilo da se radi o humanitarnim transferima, preseljenjem, e, sponzoriranjem od strane nacionalnih zajednica ili neka druga rješenja. Mislim da je važno naglasiti državama članicama da ukoliko postoje ovi sustavi uređivanja, da se može puno bolje kontrolirati tko ulazi u Europsku uniju za razliku ovoga što se sada dešava. I konačno želimo pozdraviti inicijativu i poziv Europskoj komisiji da izradi smjernice rodno uvjetovane smjernice da se vidi kako se postupa prema ženama u Europskoj uniji kao e, tražiteljima azila i preporučamo da se ove smjernice izrade što prije tako da bi one mogli biti koristi za muškarce i dječake. Najpša hvala prije što predam riječ gospođi Rajli. Želim pozdraviti dvije skupine posjetitelja iz Švedske i Italije. Dakle, želim vam dobrodošlicu na sastanak našeg odbora. A sada, gospođo Rajli, imate riječ. Vi ste iz došli iz Ženeve iz Women Refugee Commission i govorit ćete o situaciji žena u sve raskoraku između izbjeglica i ostalih osoba. Dobar dan, lijepo vas pozdravljam. E, zovem se Rachel Riley, ja sam predstavnica Women's Refugee Commission iz Ženeve. Mi se bavimo unapređenju života e, žena, djece E, koje su žrtve progona. Mi objavljujemo rezultate studije i također iznosimo neke praktične preporuke te zagovaramo promjene. Radimo na čitavom nizu tema kao što su prevencija i odgovor na seksualno i rodno uvjetovano nasilje, e, mogućnost e, seksualnom i reproduktivnom zdravlju za žene, potrebama Eh, adolescentica te eh, pitanjima osoba bez državljanstva. Ja inače radim u Ženevi nismo mnogo radili u Europi, međutim u prvom tjednu studenog eh, mi smo sudjelovali na eh, jednoj misiji od sedam dana gdje su bili djelatnici UNHCR-a, bio je kolega i UNFPA, e, zapravo to bila jedna eh, zajednička misija triju organizacija i bavili smo se rizicima zaštite s kojima se suočavaju žene i djevojčice u ovoj izbjegličkoj krizi. Cilj je bio iznijeti preporuke na temelju našeg institucionalnog iskustva o tome kako ojačati zaštitu žena i djevojčica. Mi smo se bavili uvjetima u kojima žive žene i djevojčice u Grčkoj, posjetili smo Atenu, te smo bili na otocima Kios i Samos u Grčkoj, zatim smo išli u bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju gdje smo posjetili glavni grad Skopje kao i Gevgeliju na granici između Grčke i Makedonije te Tabanovče na granici između Makedonije i Srbije. Kao što je rekla gospođa Hannibal i kolegica iz UNHCR-a, ova izbjeglička kriza je uistinu bez presedana. Broj izbjeglica i migranata različitih eh, nacionalnosti koji vrlo brzo eh, prolaze kroz brojne zemlje čini eh, ovu krizu bitno drugačijom od prethodnih i to zahtjeva koordinirano pravno i politički odgovor. E, izbjeglice su zabrinuti da će se granice zatvoriti tako da e, ubrzano putuju prema sjevernoj Europi i to se nije usporilo s tolaskom zime. Da vam dam primjer e, tog osjećaja hitnosti. Žena koja je putovala kroz Grčku bila je devet i po mjeseci, bila je devet mjeseci trudna i gotovo već imala trudove, međutim toliko je bila odlučna da nastavi put da je tek kada je obitelj nagovorila da ode u bolnicu, rodila u bolnici. Međutim, e, odmah nakon što je rodila sa novorođenim djetetom je nastavila put. Mi smo duboko zabrinuti, kao što je rekla kolegica iz UNHCR-a, da će sa zatvaranjem granica izostati koordinirani planovi koji bi osigurali da svi izbjeglice imaju pristup e, humanitarnoj pomoći. Dakle, naša je osnovna premisa da IASC, Međuagencijski stalni odbor, to je glavno tijelo koje se bavi koordinacijom humanitarne pomoći, agencija UN-a i ostalih agencija. Upravo je e, objavio jedan priručnik. U tim smjernicama se navodi da svi humanitarni djelatnici moraju pretpostaviti da e, postoji rodno uvjetovano nasilje te da prijeti toj populaciji. To se mora shvatiti kao fenomen koji ugrožava život i treba poduzeti mjere bez obzira na to postoje konkretni dokazi. I to je zapravo poruka koju želimo prenijeti vama. Mi moramo pretpostaviti da dolazi do rodno uvjetovanog nasilja nad djevojčicama i ženama, čak i ako nemamo konkretne dokaze. E, dakle, to, je, to bi trebala biti premisa u našem djelovanju. Ono što smo mi ustanovili u tijekom ovog kratkog posjeta od eh, sedam dana je sljedeće. Dakle, žene i djevojčice migranti uistinu jesu u eh, opasnosti i trenutni odgovor vlada i nevladinih udruga nije adekvatan. Mi smo se susreli sa svim oblicima nasilja koji se obično pojavljuju u humanitarnim krizama kao što su uh, seks, uh, odnosno spolni odnos u zamjenu za uslugu, seksualno uznemiravanje, silovanje, seksualni napad i trgovanje. I ustanovili smo da je to nasilje usmjereno prema najranjivim skupinama, to su žene koje uh, su same, žene s djecom, žene koje doje, adolescentice, djeca bez pratnje, mlade udane e, žene sa ponekad e, sa, sa, djecom i osobe s invaliditetom. Prilikom ovog istraživanja često nam je rečeno da nije bilo slučajeva seksualnog i rodno nasilja. Međutim, samo nekoliko sati nakon što smo došli u Grčku, naši stručnjaci odmah su pronašli mladu ženu iz jedne subsaharske zemlje koja je sama putovala prema Njemačkoj. Ona je pobjegla od političkog progona iz svoje zemlje mjesec dana ranije i na tom putu prema Grčkoj bila je prisiljena dva puta stupiti u spolni odnos. Prvi puta kako bi dobila lažnu putovnicu, a drugi puta kako bi e, joj se osigurao prijevoz brodom e, od Turske prema Grčkoj. E, Dvije noći je provela u jednoj luci e, u Grčkoj bez ikakvih e, informacija i bez smještaja te e, je nisu registrirali. Nije dobila pritom nikakvu pomoć. Naš, rezultati našeg istraživanja ukazuju na to da usprkos tome da smo nakon dolaska obje zemlje ustanovili da postoji e, rodno uvjetovano nasilje, međutim usprkos tome ne postoje nikakvi programi da bi se to spriječilo. Tamo gdje su migranti smješteni e, ne postoje niti minimalni standardi za sprječavanje e, takvih pojava. U u prihvatnim centrima čak e, ne postoje niti odvojeni, e, odvojene sanitarne prostorije za žene i za muškarce. Kao što je rekla kolegica iz UNHCR-a, to je uistinu osnovni minimum za sprečavanje rodnovjetovnog nasilja, dakle da su e, spavaonice i e, sanitarne prostorije odvojeni, to je uistinu minimum. Ne samo da smo ustanovili da nema nikakvih prevencijskih mjera, nego smo vidjeli da nema gotovo nikakvog odgovora na rodno uvjetovano nasilje, dakle e, ne postoje nikakve mjere koje bi se provodile i to uglavnom zato što humanitarni djelatnici gdje god smo bili smatraju da ne postoji rodno uvjetovano nasilje, da to nije jedno od obilježja ove krize. I to zato što je bio vrlo mali broj prijavljenih slučajeva, dakle polazi se od pretpostavke da ako nema prijava da nema e, niti takvih slučajeva. Humanitarni djelatnici su vrlo sporo shvatili da se to događa i posljedično tome nije bilo saznanja o tome kome se oni mogu obratiti, niti je bilo napora da se uspostavi infrastruktura tamo gdje nije postojala. Naš tim je obavio razgovor sa jednom ženom koja je putovala sa djevojčicom. E, njezin suprug je povjerio muškarcu koji je konfiscirao njezin novac mobilni telefon i tako dalje i pokušao napasti. Ona je bila u stanju šoka i nije mogla doći do savjeta ili do bilo kakve e, pomoći. Naše preporuke su sljedeće. Da bi se bolje zaštitile žene i djevojčice, potrebna je bolja koordinacija. Ne samo među lokalnim i nacionalnim vlastima, nego i između država. Također je potrebna bolja koordinacija između nacionalnih i međunarodnih nevladinih udruga koje rade na terenu. Ustanovili smo da je e, većina odgovora na izbjegličku krizu zapravo podijeljena po resorima i ne postoji međusobna suradnja. To isto tako podrazumijeva e, prosljeđivanje informacije, primjerice ako neka žena žrtva silovanja u Grčkoj, onda tu informaciju e, treba proslijediti dalje kako ona nastavlja svoj put. Na taj način ona i dalje može imati pristup službama u, u zemljama kroz koje prolazim. Zato je potrebna bolja suradnja. Osim toga moramo imati obučene djelatnike na terenu E, trebaju nam stručnjaci koji su e, osposobljeni za odgovor za pojave rodno uvjetovnog nasilja. Kao što rekla kolegica, isto tako moramo imati prevoditeljice E, koje bi mogle osigurati komunikaciju. E, dakle, bitno je da imamo obučene stručnjake za područje rodno uvjetovnog nasilja kako bi se poboljšao odgovor na ovakve situacije. Nadalje, moramo imati odgovarajuće službe koje će biti na raspolaganju ženama, a s obzirom na prirodu ove krize i činjenicu da ljudi prolaze vrlo brzo od jedne zemlje do druge, e, ovi stručnjaci moraju biti na terenu, moraju pružati informacije i pružati psihološku pomoć. Isto tako moraju postojati sigurno mjesta za žene i djevojčice, djevojčice na tranzitnim mjestima i e, moraju postojati postekspozicijske profilakse u bolnicama u svim ulaznim točkama e, kako bi ljudi mogli odmah dobiti potrebnu skrb, posebno u situacijama kada ne mogu otići u bolnicu. Dakle, moramo biti kreativni e, kada je riječ o prevenciji i odgovoru na rodno uvjetovano nasilje s obzirom na to, e, na brzo kretanje migranata. I želim još citirati iz ovih e, smjernica da propust djelovanja u slučaju rodno uvjetovanog nasilja predstavlja propust humanitarnih djelatnika da odgovore na najosnovnije potrebe u zaštiti i promicanju prava osoba koje su pogođene tom krizom. Ukoliko ne pružimo tu pomoć ženama i djevojčicama, nećemo pružiti humanitarnu pomoć na siguran i odgovoran način. Mi pozdravljamo ovo izvješće i nacrt rezolucije i uistinu se nadamo da će neke od ovih konkretnih preporuka o tome na koji način poboljšati odgovor na rodno uvjetovano nasilje, posebno u kontekstu ovo krize, biti integrirane u preporuke E, rezolucije. Hvala vam lijepo i želim samo reći da će izvješće sa ove misije biti dostupno za nekoliko dana. Hvala i vama. E, sljedeća govornica je Deborah Singer iz Asylum Aida iz Londona. duga Hvala vam što ste me pozvali na ovu današnju raspravu. Drago nam je da je odbor za prava žena zainteresiran za um, probleme izbjeglica i to već desetljećima. Pozdravljam i izvještaj gospođe Hannibal o kojem ćemo raspraviti danas. Ja bih se e, osvrnula na jedan aspekt tog izvještaja, a to su postupci traženja azila. Kada žene dođu u Europu i dođu u zemlju koju će tražiti azil, moraju proći kroz postupak e, traženja azila. I drago mi je da vidim da izvještaj govori o čitavom nizu postupaka i mjera koje će pomoći ženama. Ja bih prošla kroz tih pet postupaka i objasnila obrazloženje i rekla na koji način e, se može pomoći e, ženama kada traže azil u Europi. Prvo e, je pravo da se zatraži ženska osoba s kojom će se razgovarati i prevoditeljica. Jasno vam je da ženama može biti mnogo lakše razgovarati o svojim iskustvima, posebice onima koje se odnose na rodno uvjetovano nasilje poput silovanja, mm, sak, genitalnog sakačenja, prisilnog braka, razgovarati sa ženskom osobom i imati pritom prevoditeljicu. Ovaj je odbor objavio izvještaj o rodno osvještenom postupku azila u Europi. Na tome su na izradi toga izvještaja je sudjelovalo pet nevladinih organizacija iz Europe i analizirala se situacija u devet zemalja članica. Otkriveno je da u najvećem broju slučajeva mm, osobe su dobile prevoditeljice na zahtjev, ali ne uvijek. I naravno žene e, tražiteljice azila ne znaju da mogu zatražiti prevoditeljicu. Tako da e, trebalo bi objasniti da postoji to pravo, reći da žene imaju to pravo. Drugo o čemu smo govorili jest osigurati skrb za djecu za vrijeme intervjua i ovdje u Briselu belgijske, belgijska tijela već de, jedno desetljeće pružaju skrb za djecu. To znači da e, kada žene moraju odabrati hoće li traumatizirati svoju djecu ili reći sve što moraju reći na svom intervju, u ovom slučaju ne moraju birati. U Ujedinjenoj kraljevini u e, pola ureda sada pružaju ovakvu ulogu, ali u principu u ostalim dijelovima Europe je to vrlo rijetko. Treća stvar se odnosi na osposobljavanje. Obavezno osposobljavanje za e, prevoditelje i one koji će voditi razgovore, posebice na teme spolnog nasilja, no o tome ću još reći nešto više. Zatim e, pružanje e, savjeta te pružanje informacija o samom postupku azila. Možda se pitate kako su ovo fotografije na svakom slajdu. Mi u ujedinjenoj kraljevini vodimo jednu kampanju i pokušavamo uključiti e, Ministarstvo unutarnjih poslova u sve ove postupke i e, jedna od žena koja radi e, s nama u ovoj kampanji je umjetnica i ona je dizajnirala ove simbole. Ministarstvo unutarnjih poslova sada radi na svim ovim postupcima, no te, ti postupci nam nisu pali s neba. Postoji razlog zašto smo insistirali upravo na njima. A ti su postupci spomenuti u tri različita međunarodna protokola. Prvi je međunarodni protokol o istraživanju e, spolnog nasilja u sukobima. Mm, to je rezultat e, globalnog samita kojeg su e, vodili Angelina Jolie i William Haig prošlo ljeto u Londonu. I mislimo da je ironično da mjere koje su sadržane u ovom protokolu bile dostupne koje su bile e, žrtve nasilja u Kongu ili u Somaliji, ali istovremeno nisu dostupne ili zajamčene ženama koje dolaze u Europu, koje su došle u Europu i ovdje su tražile azil. Sljedeći protokol je direktiva Europske unije o žrtvama koja je stupila na snagu prije tri tjedna. I iako je uglavnom napisana za žene koje su žrtve zločina ili spolnog nasilja u Europi. Smatramo da se može primijeniti i e, kod žena koje su žrtve spolnog nasilja mm, u zemljama izvan Europe. I treći dokument dolazi iz UN-a, mm, to je dakle konvencija koja povezuje e, probleme izbjeglica sa pitanjima žena. Sve mjere koje sam spomenula i koje su sadržane u izvještaju gospođe Hannibal na stranici broj 9, ako ih tražite. Dakle, sve su te mjere u ovim protokolima, tako da imaju svoju pravnu osnovu. No, a, nisu uključene u sustave azila u Europi. Zašto ti postupci i zašto su te mjere toliko važne? Pa moramo se vratiti na izvještaj koji ste vi objavili, a to je da je povjerenje vjerodostojnost glavna osnova zbog koje se najčešće odbija azil ženama. I važnost vjerodostojnosti je također spomenut u ovom dokumentu. Pitanje vjerodostojnosti je tema izvještaja UNHCR-a koji također govori o tome koliko je važno procijeniti vjerodostojnost iskaza. Mm, tu smo istraživanje i mi proveli u našoj organizaciji i otkrili smo da kada je ženama odbijen azil, to je uvijek bilo zbog toga što im se nije vjerovalo, a kada je e, i žalba odbijena, to je bilo uvijek zato što je e, sudac u tom trenutku im vjerovao. Isto tako smo otkrili da ako ste žena, vjerojatnije je da ćete i prilikom žalbe dobiti odbijenicu nego da ste muškarac. Koji su razlozi iza te nejednakosti? I ja sam pisala o tome u jednoj knjizi koja se zove propi, rodno uvjetovani propisi. a o tome govorimo i u filmu kojeg smo pripremili, koji će vam e, ured gospođe Honeyball proslijediti. Postoje tri međusobno povezivana e, faktora zbog kojega je vjerodostojnost iskaza teža. Prvo su dokazi. Oni koji donose odluke ovo tumače prestrogo u e, zahtjevima za azil žena. To znači da je ženama mnogo teže imati dokumentirane dokaze kako bi e, podnijele dokaze za azil. Recimo ako govorimo o jednom muškarcu, aktivistu, on možda ima člansku iskaznicu ili nekakav dokaz da je sudjelovao. Ako je riječ o ženi, one najčešće nemaju dokumentarne, e, dokumentirane dokaze. A žene koje su e, žrtve progona uvjetovanog nasiljem i njima je teško pružiti dokaze, zato što naravno nećete dobiti dokaz da ste bili žrtvom e, nasilja u obitelji. Tako da žene se mogu osloniti isključivo na vlastiti iskaz. I sva pitanja koja se odnose na traumu koje utječu na njihovo osjećanje i sram koje osjećaju otežavaju ženama da iznesu što se točno dogodilo. To dovodi do toga da su na kraju iskazi nedosljedni, da su imaju praznina i dolazimo do situacije u kojoj su ta tri faktora dakle međusobno povezana i na taj način je ženama vrlo teško dobiti pozitivnu ocjenu vjerodostojnosti. mjere koje sam spomenula će osigurati da žene dobiju po pravilnu mm, ocjenu vjerodostojnosti. Dakle, te mjere su sadržane u vašim izvještajima, u ovim protokolima, ali moraju biti, u izjavi su, ali smatram da moraju biti i u e, rezoluciji ovog parlamenta. Ovi bi postupci pomogli ženama da riješe problem nedostatka dokaza, da im pomognu da njihovo svjedočanstvo bude dosljedno i potpuno. I ako se uvedu ove mjere, moći će se ujednačiti standardi diljem Europe koji su e, za sada vrlo raznoliki. Zatim mjere se mogu e, usvojiti i u smjernice Europske unije od Mm, mm, tu je preporuku dala gospođa Hannibal u svojem izvještaju, a za žene je ključno da dombe vrlo preciznu ocjenu vjerodostojnosti ako žele dobiti poštenu odluku o azulu, azilu i to već kod prvog donošenja odluke. I ocjena vjerodostojnosti je ključna za žene koje dolaze u Europu zato što traže zaštitu zbog kršenja ljudskih svojih prava u zemljama porijekla. Hvala vam. Ja neću preuzeti sada predsjedanje. Želim sada predstaviti četvrtu govornicu, Kristina Merker, koja je predsjednica Jela Trapan iz mama u Švedskoj. On će govoriti o radu na integraciji kroz e, socijalnu, socijalni rad. Thank you very much for invite, the invitation. I'm specially... hvala na pozivu. Iznimno mi je drago što sam danas ovdje, jer projekt i socijalno poduzetništvo započelo je zahvaljujući Europskom socijalnom fondu i Jel Trapan radi na integraciji posredstvom socijalnog poduzetništva. To je kooperativa žena a vodi je neprofitna organizacija, a karakterizira je e, sudjelovanje i jačanje uloge. Socijalna korist je puno važnija od profita. Djelo Trapan uštedjelo je 8 milijuna švedskih kruna od svog osnutka na razini države, regije i općine. Postojimo samo četiri godine. U Rusengardu trebaju nam majke koje uspijevaju, koje se dobro osjećaju i zarađuju svoj vlastni novac. Tu, dakle, imamo potrebu za novim radnim mjestima koje nema jedini razlog e, taj da se stvori profit, već sudjelovanje, e, rad e, u zajednici i demokracija. Ciljna skupina Jela Trapan su žene koje prvenstveno obitavaju u Rosengardu u Malmou, a Rosengard je područje u kojoj imamo visoku stopu imigranata i visok postak nezaposlenosti i te žene nemaju dovoljno profesionalnog iskustva i obuke, niti su steku tu obuku u Švedskoj, niti u svojoj zemlji podrijetla. Dakle, ne govore dovoljno dobro švedski jezik i u potpunosti su isključene s rada. To su žene koje dugi niz godina žive u Švedskoj i koje često posežu za bolovanjem. Sudjelujemo u demokratskim prostupcima i zajednički rad su jako važni. Zajedničko poduzetništvo posredstvom e, neprofitnih udruga. Sudjelujemo, odnosno surađujemo sa dionicima u susjedstvu, e, organiziramo sate švedskog jezika i isto tako obuke e, različitih vrsta. Poslije pitanje dakle koji su pozitivni rezultati svega ovoga. Dakle u godinu dana vidimo da nakon što žene dođu sa slabim samopouzdanjem i samopoštovanjem e, one e, su povratile ponos i dostojanstvo. Od kako su došle u Švedsku, to su žene koje su ovisile o e, pomoći, a sada zarađuju svoje vlaste plaće. Prije su imale duga bolovanja, sada su ta bolovanja jako kratka. Ovisile su, odnosno puno su koristile lijekove, a sada je to koštanje lijekova doista smanjeno. Imale su jako mali broj kontakata, a sada imaju veliki broj kontakata. Dakle, prešle su sa bolesti na dobro zdravlje. E, u lijevu možete vidjeti Nobelovca Muhameda Junusa koji je jedan od, e, bio jedan od naših posjetitelja. On doista puno radi sa, u ljudima koji izbave socijalnim poduzetništvom i zato ga po, spominjem. Jedan od e, dodatnih e, pozitivnih rezultata jeste da su one prešle iz anonime do e, mjesta u javnom životu. Niti jedna od njih e, nije e, glasala na izborima, a sada sve do zadnje glasuju jer smatraju da to zavrijeđuju. I možda najvažnija stvar u ovome svemu jeste što su jako slabog položaju u svojim domovima postale uzor svoje djeci. Prešle su sustavljenosti na radu zajednici, prešle su e, sa u, iz pozicije osobe bez ikakvih ovlasti i moći na e, položaj jakih žena koje služe kao uzori. U Rusengordu pa i šire, mi smo bili čak i u Istanbulu po prvi put sve zajedno smo išle na putovanje bez muškaraca i djece. To je bilo pravo putovanje. Naravno, one su suočene sa osjećajem bezvrijednosti i prešle su na stvarni osjećaj da ih neko treba i da mogu učiniti nešto korisno. Eh, is we have cafe and catering, lunch service. Usluge koje pružamo su catering, eh, priprava ručka, marmeladu pravimo, imamo eh, pružamo usluge čišćenja, imamo jednu radionicu, konferencijske usluge, onda imamo svakodnevne posjete i obilazak, obuku, Napisane su dvije knjige, jedna je Put u javu, to je e, knjiga o tim ženama, odnosno tih e, koje su napisale te žene, kako su došle tu gdje jesu, bile su izbjeglice, a druga je Jalatapan, uspjele smo. I to je jedan vodič koji, knjiga vodič koji može svako koristiti. Struktura je sljedeća. Dakle, imamo ove različite ogranke, i zaposlenice. na kada smo započele prije pet godina, bilo je pet djelatnica, osam djelatnica, šest posto njih su radili samo na četvrt radnog vremena danas, pet godina kasnije nas je 29 i većina ima 100% radno vrijeme ili 75% radno vrijeme. U svakom ogranku imamo um, radnice koje imaju, stažistice koje imaju isti status kao i žene iz Altapana. Tako, mi smo dogovorili sa socijalnim ustanovama, dakle one su e, prošle kroz sve moguće postupke odabira. U radionici smo prvenstveno usredotočeni na e, recikliranje i održive proizvode i surađujemo s brojnim dizajnerima i privatnim poduzetnicima i također imamo važne e, kupce i imamo isključivi ugovor sa jednim e, velikim poduzećima. To je jedini, se slučaj u cijeloj Švedskoj. Sada, nakon pet godina, naša radionica je presela po treći put, jer je svaki put se da je premalena. Dakle, treba nam više prostora. U kuhinji e, radimo ručak, catering, e, marmeladu izrađujemo i to je blisko istočna kuhinja. I organiziramo različite događanja. E, usluge čišćenja, dakle tu radimo za različite uprave, organizacije, prvenstveno radi o čišćenju prostora, imamo otprilike deset e, klijenata. Sve ovo što vam govorim, sve to smo mi napravili zajedno. To je ono što je najvažnije u svemu tome. Također pokušamo razviti razvijati stalno nove projekte. Neki od njih su e, put na posao. Zato je u suradnji sa, s općinom i sa e, službom zapošljavanje 40 žena godišnje biva, e, obučavamo zajedno sa svojim e, jala ambasadorima. I naše osoblje, dakle, obavještava o radu i nadahnuje nove poznike. Zatim imamo još toga u Jala Inskana. U tu se radi o načinu cilje da se započnu nova e, poduzeća knjiga Jala So We Did It, dakle, uspjele smo. uradili su žene iz šest e, zajednica i imale smo uvijek isti izazov, e, ovisno o tome iz koje zemlje, odnosno grada dolazimo. Konačno mislim da smo bili jako uspješni jer smo se usredotočili na ono što smo imale zajedničko usprkos etničkim, kulturnim i gospodarskim drugim razlikama. Također smo bili usredotočeni na resurse kojima smo raspolagale. Nikada nismo primoravali ženu da se mijenjaju ili da mijenjaju svoju situaciju, ali smo im stavili na raspolaganje alat i mogućnost da to sami naprave. Najpša hvala. Thank you. I'm sure you'll agree that, uh, Hvala. E, vjerujem da ćete se složiti da su naši stručnjaci bili vrlo zanimljivi. Dobili smo mnogo novih materijala i novih ideja za raspravu. E, prije nego što krenemo dalje, zamolit ću izvjestiteljicu odbora Libe koja je izradila mišljenje na ovo izvješće. Grazie. E, Hvala. Hvala vam što ste pristali sudjelovati na ovom sastanku. Za mene je iznimna čast biti danas ovdje sa vama i čuti vaše stručnjake i sva vaša izlaganja. Stoga nisam ovdje samo kako bih iznijela svoje mišljenje, već i kako bih prikupila e, dodatne informacije i prikupila i vaš doprinos e, za izvještaj kojeg priprema odbor LIBE, za kojeg sam ja e, izvjestiteljica. Naslov tog izvještaja je situacija u sredozemlju te potreba za holističkim, to je cjelovitim rješenjem problema izbjeglica. Zato je zbog mene vrlo bitno da sam danas ovdje, da vas čujem i da iskoristim sve vaše doprinose i za naš posao, za ono što ja radim ovdje u parlamentu tema o kojoj danas razgovaramo mi je stvarno bitna. I meni osobno, a i meni kao zastupnici Europskog parlamenta. Već sam e, ranije govorila o problemu žena. Bila sam jedna od prvih e, podržavateljica protokola iz Maputa to je povelja za dostojanstvo i integritet ljudi za, i to posebice za žene u Africi, te protokol kojim se nastoji e, eliminirati svaki oblik diskriminacije. Taj protokol, ta povelja je od iznimne važnosti zato što je promiču same žene u Africi. Žene u Africi su iznijele koje su njihovi prioriteti, koje su njihove potrebe i uspjele su to e, oformiti u jedan dokument Afričke unije. Taj je dokument potpisalo 15 zemalja, ratificiralo 28, a zemalja ima preko 50, tako da u principu još jako puno posla. Nacrt izvještaja kolegice Honebol vrlo precizno opisuje položaj, to je situaciju u kojem se nalaze na stotinu tisuću žena i djevojčica koje traže e, zaštitu u našim zemljama članicama. Osnova tog izvještaja je zapravo okvir unutar kojeg moramo raditi. Tražiteljice azile imaju specifične potrebe koje su drugačije od potreba muškaraca i o njima moramo voditi e, računa i u svakom izvještaju i u svakom sektoru ne smijemo smetnuti suma da najveći broj žena koje bježi ne uspiju niti e, doći do toga da zatraže azil u inozemstvu. Njihov put staje mnogo prije. Mnogo prije zato što su mnoge žene žrtve nasilja još prije nego što uopće uđu zemlju u koju žele stići. One koje uspiju, njima azil nije najčešće simbol e, spasa. Nasilje nad ženama se ne zaustavlja u zemljama porijekla i u zemljama tranzita, već se nastavlja u zemljama odredišta. I to je drama koju žene žive od trenutka kad odluče napustiti svoj dom, kroz sve zemlje koje prolaze i nastavlja se dakle kada dođu u željenu zemlju. Do sada e, su se e, sustavi azila ocjenjivali iz jedne muške optike i mislim da moramo napokon to prekinuti i drastično promijeniti naš pristup priprema i provedba naših politika koje se odnose na migracije i na azil moraju uzeti, uz, moraju uzeti u obzir i potrebe žena. Ženama je ponekad bilo teško iznijeti svoje potrebe, razgovarati, ponekad im je ponekad su bile čak prosramljene. Mislim, kada se žene koje su žrtve nasilja, kada ih se traži za dokaze, to je nevjerojatno. Kako možete od žene koja je doživjela toliko nasilja tako nešto tražiti. To je iznimno ponižavajuće. Ženama treba pružiti e, odgovarajući smještan, odvojene sanitarne čvorove te svaki oblik e, psihološke potpore i to i ženama koje su doživjele bilo kakav oblik nasilja ili su e, trudne. Treba im osigurati podršku drugih žena i mm, pomoći im u integraciji i to na način da im se omogući e, školovanje ili zapošljavanje. Jako je važno investirati na e, važnosti integracije i pristupu e, tržištu rada. Žene koje bježe od sukoba ili progona moraju imati zakonite i sigurne puteve kojima bi mogli doći do Europske unije. To je načelo koje smo uvrstili i u naš izvještaj na vlastitu inicijativu. I dopustite mi da na kraju kažem još jednu opću primjedbu o e, uvjetima žena. Upravo sam se vratila iz Burkine Faso gdje sam bila kao voditelj promatračke misije za izbore i pratila sam ishod izbora za Europsku uniju. Iz prve ruke sam se uvjerila u napore žena, u njihove doprinose, te u sudjelovanju u civilnom društvu. Nažalost, ono što još uvijek odustaje, e, nedostaje je njihovo potpuno sudjelovanje u e, političkom životu zemlje još uvijek im se negiraju e, mogućnosti i zauzimanje viših mjesta. Među kandidatima samo su dvije bile žene, ali su imale gotovo nikakve šanse. Ta situacija više nije prihvatljiva. Razgovarala sam sa brojnim organizacijama i među našim e, analitičarima bio je jedan koji se bavio upravo e, rodno, rodnim temama. Smatram da emancipacija žena ide i kroz njihove potpune, njihovog potpunog sudjelovanja u političkom životu zemlje. Hvala još jednom kolegici i još jednom priznam važnost ovog vašeg izvještaja i veselim se suradnji i na mojem e, izvještaju. Želim vam sve najbolje. Hvala. Hvala vam lijepa na ovom izvješću. Sada ćemo prijeći na izvjestitelje u sjeni. Mm, kolegica Korata Bild ima riječ. Hvala lijepa Ja ovdje govorim u ime Barbare Matere. Ona nažalost nije mogla doći na sastanak, inače izvjestiteljica u sjeni. Htjela bih reći da mi je uistinu bilo drago i nadahnulo me ovo što sam čula i ja ću svakako prenijeti tu poruku Barbari a i našem klubu zastupnika, klubu zastupnika Pučana. Želim također pohvaliti sjajan rad koji obavljaju agencije UN-a i nevladine udruge e, i pružaju pomoć ženama na terenu. Želim zahvaliti Kristini iz Švedske. Ja sam bila u Jalak Trapanu u Malmu Rosengurd je nažalost stigmatiziran kao jedno od najzahtjevnijih područja za integraciju. To je neka vrsta geta za migrante i za izbjeglice. Vi ste u tom marginaliziranom području uistinu dali primjer kako i tako područje može postati primjer integracijskog procesa i to zahvaljujući ženama i mislim da je to pravi primjer osnaživanja žena. Moram priznati me da me to impresioniralo kada sam eh, vam bila u posjetu. Ispričavam se zbog ove digresije. Eh, želim eh, zahvaliti kolegici Hannibal na izvrsnom izvješću. Ovdje se postavlja pitanje rodno osjetljivog pristupa području izbjeglica i tražitelja azila, budući da je rodno uvjetovano nasilje jedno od specifičnih oblika nasilja koje se odnosi na žene i djevojčice, no tu su isto tako i seksualna eksploatacija i genitalno sakačenje žena. Nažalost, to još uvijek često postoji kao pojava. Zatim, e, još jedna pojava koja se tu pojavljuje je trgovanje u svrhu prostitucije i seksualne eksploatacije. Također snažno podupirem vaš apel da sve države članice potpišu i ratificiraju Istanbulsku konvenciju o sprečavanju nasilja nad ženama i podržavam e, također inicijativu da dobijemo više agregiranih podataka o migrantima i tražiteljima azila te da se potakne prosljeđivanje informacija. Međutim, kolegica smatra da su neka pitanja kao što je azil više u nadležnosti odbora LIBE ili spadaju u područje subsidijarnosti. E, stavak sedmi je nekolicina od vas spomenula. Njezino je mišljenje da popis sigurnih zemalja ne ugrožava činjenicu da je paket mjera za azil nešto što se temelji na pojedinačnoj ocjeni. Dakle, svi imaju pravo na nova fulmo, a svaka ocjena pojedinog slučaja mora biti pojedinačna. Dakle, ne, ne bismo to trebali tumačiti kao da nam trebaju posebni popisi za žene, posebni za muškarce, jer bi to bilo teško provesti. Ona nadalje smatra da u paketu mjera za azil već imamo mjere za osjetljive skupine kao što su žrtve mučenja, silovanja, genitalnog sakačenja i tako dalje. Paket mjera za azil e, jasno govori o tome da treba uzeti u obzir specifične potrebe ljudi. Vi ste e, spomenuli da bi žene trebale sudjelovati u ovom postupku kao prevoditelji, no ona smatra da je to već predviđeno e, paketom mjera za azil, budući da je tu već propisano da mora postati obvezna obuka. Zatim stavak 9. ona podržava naglasak na transparentnosti i prikupljanju podataka, no smatra da je u ovom trenutku državama članicama teško dobiti specifične statističke podatke o pozitivnim rješenjima koja se odnose na žene. Što se tiče prihvatnih centara, vi ste u više navrata spomenuli prihvatne centre. E, pa se, dakle pitanje jesu li to prihvatni centri ili su to pak e, centri za zadržavanje. Nisu svi, nisu sve te e, ustanove ne spadaju u istu kategoriju. Zatim, zatim imamo članak 15. trajanje E, zadržavanja, zatim članak o spajanju obitelji. E, dakle, njezin je zaključak da bi se odbor vam trebao koncentrirati na pitanja koja neće otvarati čitavo područje e, mjera azila, nego pitanjima koja su usko vezana uz rodnu dimenziju. Da li da sad govorim svoje ime pa sada ćemo najprije imati krug e, izvjestitelja u sjeni, onda možete kasnije uzeti riječ. Hvala. Kolegica Brok za GUE sada ima riječ. Hvala i zahvaljujem također stručnicima na izlaganjima. E, moram priznati da mi je to bilo vrlo zanimljivo. Ja sam izvjestiteljica za GUE i zahvaljujem također kolegici Hannibal na izvrsnom izvješću. Za nas je polazišna točka tada već imamo paket mjera za azil, međutim taj paket mjera za azil nije ne funkcionira dobro za žene i zato bi naš odbor trebao iznijeti konkretne preporuke o tome kako ga unaprijediti. E, netko bi mogao ustvrditi da taj paket mjera za azil ne funkcionira uopće, ali to je već e, druga druga priča. E sada ću prijeći na švedski. Mislim da je iznimno važno ono što su spomenuli stručnjaci, ali i ono što ste vi rekli. Sve žene moraju imati mogućnost da tražiti zaštitu i ne postoji pravni, siguran pravni način za traženje azila u Europskoj uniji što je problem sa žene i djevojčice. Sada postoje neki e, privilegirani pravci za mlade ljude koji su radno sposobni, nemaju djecu, a svi ostali poput žena moraju, moraju ostati za njima. E, treba nam legalni paket mjera za kako bi te žene mogle dobiti zaštitu. To se odnosi i na druge kategorije ljudi, ali ja ovdje sad to gledam iz perspektive rodne ravnopravnosti. Također bi je bilo riječi o izbjeglicama i o zapadno-balkanskom pravcu. Mi smo posjetili te ljude i čuli smo slično kao i vaš istražni tim. Potrebne su posebne mjere kako bi se ljude zaštitilo od rodno uvjetovanog nasilja. Ljudi su pod velikim stresom, pod pritiskom su. Tamo su bile neke žene koje su rodile i već sljedeći dan su ponovno krenule na put. To su istinu strašne situacije. Očito je da se rodno uvjetovano nasilje događa i zato su nam potrebne preporuke što prije kako bismo to spriječili. Što se tiče e, prepoznavanja potrebe za zaštitom žena, e, to moramo riješiti jer se više često događa da e, se zahtjevi za azilom koje žene podnose ne obrađuju na odgovarajući način. A što se tiče trgovanja ljudima, primjećujemo da žene koje su žrtve trgovanja da se često vraćaju nazad. E, u Italiji je bilo 31 žena iz Nigerije i naprosto su ih vratili natrag. Dakle, postoje zakonski propisi, ali se ne provode kako treba. Mi podržavamo zamisao da se donesu smjernice Europske unije za ovo područje. Većina toga je već sadržano u izvješću kolegice Hannibal ali možemo iznijeti neke nove preporuke. Što se tiče integracije, bilo mi je vrlo zanimljivo čuti o ovom projektu Jala Trapan. E, različite zemlje imaju različite sustave u ovom trenutku, no mislim da je ovo izvrstan primjer kako bi se stvari trebale odvijati. Umjesto privatnih poduzetnika koje zanima samo dobit, i dobivanje financijskih sredstava od države. Ovdje imamo jedan drugačiji oblik, to je zadruga, jedna udruga koja želi uključiti ljude u čitav taj proces. Nakon ovoga što smo čuli od stručnjaka, vjerujem da ćemo imati sjajno izvješće na kraju, jer e, stvarno mislim da je pred nama veliki izazov i moramo imati rodnu perspektivu ove problematike. Hvala. Sada gospodin Sebastio, ime zelenih. Hvala vam gospođo Hannibal na vašem radu na ovom izvještaju te na onome što ste organizirali ovaj, ovu raspravu. E, moram ispričati svoju kolegu Ernesta Urtasuna koji je radio na ovom izvještaju, ali eto, upravo je postao otac tako da smo mi tako da će on sada također iz prve ruke morati kombinirati očinstvo sa radom zastupnika, baš kao što smo i mi morali e, učiniti. Mora nam biti jasno da, iako govorimo o zajedničkom europskom sustavu azila, taj se sustav u ovom trenutku ne provodi. Europa je podigla granice, to jest zidove i ne da ljudima koji imaju pravo na azil da uđu i na taj način prisiljavamo te ljude na nezakonite rute zbog kojeg onda postaju žrtve krijumčara. I na taj način tražitelj azila se pretvara u nezakonitog imigranta, iako to nisu samo zato što dolaze ilegalnim e, putevima. Stoga je Europska unija odgovorna za ovu situaciju zato što e, ne definira zakonite puteve ulaska koji bi omogućili izbjeglicama i tražiteljima azila da ispune svoje, e, svoja prava. To onda stvara još jednu drugu stvar među europskim stanovništvom i to vidimo svakoga dana. Izbjeglica ili tražitelj azila se vidi kao nezakon, na nju se gleda kao na ilegalnog imigranta mm, mm, postupamo prema njima loše, sve je više govora mržnje i odbijanja prema tim ljudima. A ti ljudi samo pokušavaju e, ostvariti svoja prava i voditi normalan život. Čestitamo izvjestiteljici zato što je ovaj nacrt izvještaja vrlo hrabar i vrlo e, jasan. Mislim da sa svime ovime što smo danas čuli od naših stručnjaka da ćemo ga još unaprijediti sa uh, njihovim interesantnim podacima. A iako se ovdje govori o nedostatku podataka o ovoj situaciji, zato što se vrlo često slučajevi ne prijavljuju, slučajevi nasilja, tako da zbog tog nedostatka podataka dolazi i do e, nedostatka vještina kod onih osoba koje bi to trebale primijetiti u prihvatnim centrima. Nas još zabrinjava i popis e, sigurnih zemalja. Europa u ovom trenutku vraća mnoge osobe u zemlje koje nisu uopće sigurne. Tako da se mnoge od njih niti ne sasluša. To se recimo događa na španjolskoj granici u Sejta i Melilja. I španjolska vlada mar vraća u Maroko ljude, a Maroko je zemlja u kojoj se e, nasilje nad ženama ne doživljava ozbiljno, nasilje u, u braku se ne smatra kaznenim dijelom i te se ljude vraća, a da im se, da se niti, da im se niti ne uzme ime i prezime kada dođu. Kao što je rekla gospođa Honebol i ja insistiram da ovo vrlo jasno stoji u izvješću, a to je da ne možemo vratiti ni jednog tražitelja azila u zemlju u kojoj ne postoji ravnopravnost spolova i u kojima nema propisa e, o nasilju nad ženama. Na popisu sigurnih zemalja ima takvih zemalja, dakle, u kojima žene nisu sigurne i kao što je rekla kolegica, ne možemo vraćati ljude u takve zemlje. A mi znamo da se žene vraćaju upravo u takve zemlje. I u takvim zemljama su te žene i korištene u trgovanju ljudima. Stoga ja mislim da bi ovaj izvještaj vrlo jasno trebao e, istaknuti da se ovakvo što ne smije dopustiti. Bila ovo vrlo interesantna rasprava, zahvaljujem svim stručnjakinjama na izlaganjima i gospođi Honebol što radi na ovako važnoj temi. Hvala vam. Hvala. I gospođa Ajuso je posljednja od izvjestitelja u sjeni. Hvala a juto, pardon. Bit ću e, vrlo kratka, budući da su kolege već rekli većinu onoga s čime se i ja slažem. Prema našem mišljenju, najvažniji element ovog izvještaja je e, onaj koji se odnosi na zakonite i sigurne puteve dolaska u Europsku uniju. O tome smo jako puno raspravljali i u našem e, izaslanstvu i mi smo na tome inzistirali i na ostalim iz, i u ostalim izvještajima koji se rade u e, odboru Libe. Smatramo da je to jedini način da se zajamči poštivanje ljudskih prava, te prava osoba koje bježe od e, mučenja ne samo žena, već općenito ljudi. I Europska unija mora poštivati ta prava. Naravno, to je vrlo e, sveobuhvatna rasprava, ali ja sam htjela istaknuti samo neke aspekte koji do sada nisu spomenuti. Integracija. Zasigurno ću e, svojim, u svojim amandmanima spomenuti integraciju. Gospođa Honebol je na početku ove rasprave rekla da nakon napada u Parizu da je došlo do eksponencijalnog e, povećanja nasilja uglavnom nad ženama koje nose veo. Gospođa Honebol je spomenula porast od 300%. Zašto? Pa zato što su žene mnogo ranjivije. U usporedbi sa muškarcem, ženu je vrlo lako prepoznati zbog odjeće koju nosi to eto postaje još jedan diskriminatorni element koji se sudara s onime što bi trebala biti glavna zadaća institucija, a to je omogućiti što bolju i što veću integraciju. Svi problemi koje Europa ima, koje je imala u prošlosti i koje će imati u budućnosti, proizlaze iz problema integracije. Stoga očito je da treba upravo u tom području najviše raditi. Žene izbjeglice koje dolaze u Europsku uniju, one žele napustiti svoje e, tradicionalne tradicionalnu odjeću kako bi preuzele zapadnjački način života i stil odjevanja, u tome ih najčešće sprečavaju osobe koje ih okružuju. To su uglavnom skupine koje dolaze dakle iz istog područja. Dakle, to se može e, omogućiti kroz integraciju. Zatim postoje žene koje možda više ne žele nositi veo, koje žele promijeniti način života. U Italiji imamo jako puno takvih epizoda e, nasilja i netolerancije. Stoga bi trebalo više pažnje skrenuti na to. To su male stvari koje vode prema integraciji. To ne znači da se nekoga želi prisiliti na nešto, prisiliti da napusti svoje običaje, ali znači dati više slobode netkome. E, jer te žene vrlo često nemaju slobodu da, da same odluče o tome kako će živjeti jednom nakon što napuste svoju zemlju porijekla. Hvala vam. Hvala. Sad smo čuli sve izvjestitelje u sjeni, a sada prije nego što e, pozovem sljedeće govornike, želim nešto reći o integraciji Ovdje sada ne govorimo o integraciji, govorimo o osobama koje, govore, e, koje dolaze kao izbjeglice i onda o integraciji u smislu da im se pomogne pronaći posao i da im se pomogne da postanu dijelom ove zajednice, zajednice u kojoj žele ostati. Postoje, postoje zemlje u kojima postoji jako puno tolerancije o tome što žene nose i ne znam da li postoje studije koje dokazuju da um, odjeća dovodi do većeg brojeva uh, slučajeva nasilja. Ja smatram da ljudi moraju imati pravo uh, nositi što god žele, izgledati kako žele. Dobro, a sada krećemo sa govornicima. Gospođo Koranca Bild, vi ste prvi. Hvala, ja vam želim čestitati na ovom vrlo interesantnom izvješću. Imam pitanje za gošća. Pitanje koje se odnosi na najšokantniju temu u ovo vrijeme. To su žene koje rode dijete i odmah nakon toga krenu dalje na put zato što smatraju da će propustiti priliku i da neće uspjeti doći u Europu. Ovo stvarno nije jednostavna tema i želim vas potaknuti što vi mislite da bi trebalo učiniti? Naravno ne želimo zadržavati žene, trudne žene, žene koje su upravo rodile. Ne želimo koristiti prisilne mjere. Ne možemo ići protiv želje žena koje očajnički žele dospjeti do Njemačke ili do sjevera Europe. Ja bih htjela čuti odgovore od vas, zato što mislim da ste istaknuli jednu od najneposrednijih kriza i koja traži hitan odgovor, posebice kako zima ne da dolazi, nego je već došla i samo pogoršava situaciju. Ne mogu to niti zamisliti. I još bih htjela se osvrnuti na temu djevojčica. Djevojčice su uz žene najranjivija skupina i sve ovo što smo rekli o trgovini, krijumčarenju, spolnom zlostavljanju, e, spolnom iskorištavanju, genitalnom sakačenju, sve to mora biti osnova za e, davanje azila. To ste vi spomenuli u izvještaju. Stoga mislim da bismo trebali se posebno koncentrirati i na djevojčice. Tema trgovine Imamo direktivu o trgovanju ljudima i zemlje članice je moraju provoditi. Mnogo toga o čemu govorimo je stvar provedbe informacije, stvar toga da zemlje članice ne, nisu odgovorne e, da ne rješavaju problem nekažnjivosti. A isto vrijedi i za zakonite puteve ulaska u Europu. Za mene je preseljenje jedini pravi način i ako pogledate ove brojke iz Turske, to je skandalozno. Govori se o nekoliko tisuća osoba koji su premješteni u Europu. A svi znate da je mnogo bolje da u Europu dođu sigurnim i zakonitim putevima, a da je to posebice bitno za žene i za djevojčice. Jer je to način da se izbjegnu sve ove, e, svo ovo nasilje. Što se tiče zadržavanja, Mislim da je jako važno da zaštitimo djecu. U paketu azilu smo zadržali da djeca, to je djevojčice, nikada ne smiju biti zadržani, zato što oni su prije svega djeca, a tek nakon toga migranti. A to nisu osnove zbog kojeg bi ih trebalo zadržati. I posljednja točka koju bih istaknula jest da integracija, pristup školama, pristup zdravstvenoj skrbi da to moramo osigurati. I na kraju, bila sam na Lampeduzi, vodila sam e, izoslanstvo odbora Libe, posjetili smo operaciju Mare Sicuro i italijansku mornaricu i tako dalje. I isto sam učinila i u Turskoj, u Bodrumu. I htjela bih ovdje istaknuti e, izvanrednu ulogu koje imaju nevladine organizacije. Vi ste opisali situaciju u vašoj zemlji, to se sigurno slažem, tako je odlučio i Europski sud da se nikoga ne smije tamo, da se nikoga ne smije tamo vratiti. <clears throat> Situacija u zemljama članicama se stvarno razlikuje od jedne zemlje do druge, ali ja bih htjela čestitati e, nevladinim udrugama i dakle pojedincima e, talijanskoj mornarici oni imaju, tamo imaju posebne e, sanitarne čvorove za žene, za djevojčice zatim Međunarodna organizacija za migracije, e, nevladina udruga Save the Children i e, tam te organizacije rade na spašavanju e, ljudi iz brodova i stvarno moram pohvaliti rad talijanskih vlasti i talijanske mornarice. A i u Turskoj sam vidjela da je obalna straža odlučno, odlično surađivala sa jednom e, organizacijom žena. Tako da ima jako dobrih primjera mobilizacije mm, nevladinog društva. I to posebice organizacija koje se bave e, rodnim pitanjima u cijeloj ovoj situaciji. Hvala vam. Thank you. I Hvala. Više se nitko nije javio za riječ. Julie, izvoli. Ispričavam se, nisam... Ne želim oduzmati riječ, no... Dosta smo emotivno primili slušajući ova izlaganja, dakle to je tu je bilo pomješanih i pozitivnih i negativnih e, emocija. Jako uznemirujuće čuti neke od ovih e, priča. Znate, kad ste žena koja ima svoju djecu, jako je teško slušati takve stvari. Ja imam iskustvo socijalnog poslovanja, tako da je divno čuti za projekte poput vašeg. Ja sam to vidjela na sjerozapadu Engleske u svojoj izbornoj jedinici. Da, I znam da kad imate volju, kada ste rješeni da izgradite alternativne gospodarske sustave koji su inkluzivni, možete doista pomoći ljudima i možete pomoći zajednicama i ljudima koji su u jako teškim situacijama, možete im omogućiti da posluju. I tu se doista može, i mi možemo naučiti šta o istrajnosti. No, jako sam zabrinuta zbog ovog pitanja zatrčavanja, zatvaranja i htio bih čuti što misle naši govornici o, o tome što je najavljeno da će izbjeglice biti zadržavane 18 mjeseci, pa tu se radi o najranjivijim skupinama i njima i o ženama i djeci. Hvala ti, da se još netko od zastupnika želi javiti za riječ? Ne. Dobro. Hvala, sada ću se ponovno vratiti našim četvroma stručnjaka i suprotnim redom, dakle, odmah ću dati riječ Kristini, imate pet minuta. Ako se možete držati pet minuta da završni govor, bit ću vam zahvalni. Dobro, u tom slučaju odgovorit ću na švedskom. Nisam se baš bio pripremila na ovo, no u svakom slučaju pažljivo sam saslušala kolegice koje su govorile i bila sam doista zadivljena njihovim radom, svim onim što ste rekle. Uviđam da je danas svijetom vladao kaos iz raznih razloga i kao što se kaže dakle uvijek su kroz povijest žene i djeca bili ti koji su morali platiti najveći danak i zato je važno dakle kad god možemo poboljšati njihov položaj pa i najmanje važno je to napraviti pomoći tim ljudima i ako razmotrite različite prijedloge koje smo danas čuli a to je samo srž današnjih aktivnosti. Dakle, ako se uzmu samo te ideje, ti prijedlozi, može se stvoriti veliku razliku, a vrijeme ističe, dakle mora se brzo djelovati tako da bi to trebalo napraviti što je prije moguće. Zatim, tu je stvarnost, a stvarnost je takva da su sve ove stvari međusobno povezane. Ne znači samo zato što ste došli do neke zemlje kao izbjeglica, da će se svi vaši problemi odjednom riješiti. Ne, nipošto. Mogu vam reći na temelju vlastitog iskustva da gdje god završite u Europi, gdje god se nastanite u Europi, uvijek će vam trebati više pomoći i suradnje kojim će biti uključeno i civilno društvo i državne vlasti. Te dvije razine moraju se udružiti i pomoći i mora se naći nove načine suradnje. I to je ono što pokušavamo napraviti u Švedskoj. Pokušavamo od energije ljudi izvući ono najbolje i najviše moguće. Dakle, doista se nadam da će sva poboljšanje prijedlozi koje smo, za koje smo danas čuli, doista se nadam da će se ostvariti što je prije moguće. I doista se nadam da će se države članice podržati te promjene. Hvala. Hvala. Hvala vam što ste držali vremena. Debra, ima riječ. Nadovezat ću se od nekoliko stvari koje stiču traštelja azila. A to su sigurno zemlje i zatvaranje ljudi. Dakle, kada je riječ o sigurnim zemljama, moramo se svrnuti na postupak traženja izbjeglica i moramo imati rodno osješten postupak traženja e, izbjegličkog statusa i mislim da se popis sigurnih zemalja može dobro uklopiti u ovo sve. Dakle, e, sve što može nažalost proživjeti osoba eh, u svojoj zemlji nije eh, jednako ovisno o spolu. I mislim da je to jedan od razloga zašto ponekad moramo imati rodno usmjerenu eh, listu sigurnih zemalja. Dakle, neke zemlje mogu biti sigurne za muškarce, ali nisu za žene i obrnuto. sad druga je priča da li uopće treba raditi takve popise, no u nekim zemljama, ako, ako su neke zemlje na popisu sigurnih zemalja, onda to znači da možete biti po kratkom postupku vraćeni u tu zemlju, da nećete imati pravo na žalbu ili da će žalba biti analizirana kad se vratite u zemlju i tako dalje i vjerojatno da ćete imati e, hitni postupak. Dakle, ovo pitanje e, sigurnih zemalja jako je važno za žene. Zatim drugo, Pitanje zatvaranja izbjeglica mislim da je zatvaranje loše za svakoga, bilo bi loše za svakog od nas eh, poput zatvorskog sustava, to je nešto što može biti, za razliku od zatvorskog sustava, to je nešto što može trajati neograničeno i bez obrazloženja, dakle to može biti izuzetno traumatično iskustvo mislim i moja udruga misli da nijedan od tražitelja azila ne bi trebao biti zatvoren na koji način. Osobito smo svjesni da to može imati negativne posljedice na ranjive skupine, među kojima su djeca, kao što sam rekla, njih nikad ne bi smjelo, on nikad ne bi smjela biti zatvarana, niti žene koje su e, trudne ili koje su pretrpjele e, rodno uvjetovano nasilje iz iskustva znamo da e, zatvaranje ljudi ponovno stvara nove traume, utječe na duševno zdravlje e, zatočenih osoba, a ta trauma se nastavlja nakon njihovog oslobađanja, odnosno puštanja. Zatim, za provedbu ovih politika imamo čitav niz dobrih politika koje treba provesti u potpunosti, a to su neke stvari za koje države članice ne preuzimaju svoju odgovornost. U potpunosti sam svjesna se da jedna stvari koje mogu pomoći zemljama da e, dobiju, da ostvare pravo naziv e, iz prvog pokušaja i izbjegnu odgode i postupak zatvaranja jeste da ocjena vjerodostojnosti bude dobro napravljena. Ja sam sastala sa stotinu e, žena izbjeglica i kada smo im objasnili, pitali smo ih što je ključni element u vašem postupku, oni su rekli vjerodostojnost. Dakle, trebaju glasovi žena, glas žena treba biti čut. I traži se da određeni elementi budu stavljeni, dakle da preporuke neke budu stavljene u izvješća, u dosije. I poslije neke praktične male stvari koje mogu pomoći i tu su isto tako e, da se trebalo bi prevazići to kulturne povjerenja prema ženama koje traže azil i jednostavno orijentirati se više na zaštitu tih žena. Hvala. Sad Andreja Mrić. Hvala. E, ja bi se nadovezala na pitanje žena na pokret, odnosno koje su na putu. Dakle, i kolegica Rajli će vjerojatno o ovome svemu reći, ali evo iz UNHCR-ove perspektive i ono što radimo sada, mi nastavimo dati neutralne informacije ljudima koji su na putu o tome koje su njihove mogućnosti, koje su posljedice e, ne prolaska kroz hotspotove, ali isto tako im govorimo o onome što, e, e, što im se može pružiti, gdje mogu otići a tu se borimo protiv naravno informacija koje im daju krimčari koji ih nastoje e, odvesti konkretnu zemlju odredišta i e, to su njihovi klijenti i tako. I isto tako je problem u tome što često ljudi nisu svjesni situacije u državama odredišta, a to je nešto što utječe na stanju u kojima će biti tijekom puta, dakle oni su upućeni u, zemlje, u, u situaciju zemlje tranzita, e, mogli bi možda da su bolje obavješteni i odlučiti i ostati tamo. Samo još jedna stvar e, o ovome svemu što, što proživljavaju ljudi, dakle taj veliki e, marš. E, istina je da se ne može tražiti azil tamo gdje tko hoće, i da, kao što je Rebeka rekla, u načelu Nordra Fulmana se primjenjuje dalje na Grčku. Dakle, da, veliki izazov i stoga ljudi se ne žele zostaviti u Grčkoj, ali sustav je dograđen i vjerojatno što veći broj ljudi bude e, se tamo prijavljivao u Grčkoj, onda će se bolje ukupni sustav moći nositi s tim. Zatim, što se tiče e, smještaja, to je nešto što bi trebalo bolje analizirati ovih 20-25 tisuća. Mislim da bi se trebalo povećati kvote na 20-25 tisuća. Mislim da je to sve jako predvidivo. Koje... I u pilot zemljama bi trebalo više poraditi na ovakvim šemama. Evo, samo kratko se želim osvrnuti na izjavu Donalda Taska. Evo, malo brzo sam provetila kroz taj članak jutros. Mislim da tu postoji ta zbunjenost oko statusa migranata, odnosno izbjeglica i migranata. Gospodin Tusk je govorio 18 mjeseci, no to je pod iznimnim okolnostima. E, Dakle, pod iznimnim okolnostima nego ga se može zadržati 18 mjeseci, odnosno zatočiti, ali treba vidjeti, e, e, Europski sud bi trebao provjeriti koliko je to zakonito. Dakle, možda je gospodin e, Tusk mislio reći jedan mjesec kako bi se razmotrio njihov zahtjev za međunarodnom zaštitom. Inače, to je u suprotnosti sa člankom 8. i 9 ključnih eh, tekstova o zaštiti, dakle tu, tu je jasno rečeno da to zadržavanje mora biti što je kraće moguće. Mislim da ću zaključiti s time. Hvala, Rachel, imate riječ? Hvala. Sve naše prekoruke tiče stoga kako zaštiti žene i djevojke dok su na putu. Dakle, to su situacije koje nisu klašne situacije gdje imamo humanitarne radnike, gdje su e, e nastanjeno stanovništvo u pitanju kako bi se moglo pomoći kroz e, više sektorne programe pomoći zaštite toga sve što sam rekla o ovoj boljoj e, prekograničnoj koordinaciji, prosljeđivanju informacija, prekograničnoj koordiniranju odgovora je u tom smislu, a nešto nisam rekla što je Andreja rekla jeste da imamo, trebamo imati zajednički kriterij ranjivosti, dakle iz jedne zemlje u drugu da e, vlasti mogu s mjesta e, identificirati najranjivije skupine ljudi i kako bi im pomogle. No isto tako trebamo biti potpunosti inovativni e, glede e, rodno nasilja i prevencije tog rodno nasilja i dijeljenja informacija na prekograničnoj razini, pružanja pomoći, hitne pomoći, e, profilakse ne u bolnicama, već tamo na graničnim prijelazima i na putu gdje se nalaze. Kad se radi o usredočenosti na djevojke, da, pa naša istraživanja pokazuju da su najugroženija skupina e, ljudi, e, djevojke, adolescentinje osobito one koje same putuju, koje su izolirane, koje su izolirane, koje izuzetno rano moraju preuzeti skrb e, za mlađu braću ili sestre ili svoju djecu, dakle majke adolescentinje one su iznimno ranjiva skupina. Velike brojne studije su napravljene s tim u vezi. No, u svakom slučaju njih, e, one, one se i, i najmanje, su vidljive i treba poraditi na tome da ih se otkriva. U svakom slučaju treba odati počast e, radu nevladnih organizacija na terenu i potpuno se slažem s vama e, s tim, toga tiče. Dakle, kao što sam vam rekla, ovo je UN-ova misija, ali bila je jako kratkotrajna. na sljedeća misija bit će, pokrivat će Srbiju, Sloveniju, i Švedsku. I radit ćemo sa e, civilnim društvom e, i ženskim e, udrugama žena. No, osjetili smo razliku s Italijom gdje imamo manj, imamo i određene ljude koji su se stanu u Italiju, a manje, manje su ljudi permanentno na putu nego što je to slučaj u Grčkoj i Balkanu. Dakle, kontekst je malo jednostavniji. A možda i nije, e, ako pogledamo Lampeduzu. Da, u svakom slučaju u pravu ste e, glede ovoga što ste rekli za civilno društvo i nevladna organizacija u Grčkoj Makedoniji vidjeli smo ipak određeni raskorak e, čak i na, nekim, na nekom grčkom otjuču nismo vidjeli bilo kakve skupine koje su da pomognu ženama. Vjerojatno su svi pretrpani poslom, ne znam da li će situacija malo promijeniti, no u svakom slučaju naš sljedeći projekt je da radimo i da surađujemo s tim organizacijama. Najljepša hvala našim četvrima stručnjacima. Ja sam osobno puno toga danas naučila i divno je sve što radite. Najviše hvala što ste došli i najviše hvala na svom vašem radu. Ja sam nekoliko zaključnih opaski. Ovo što radimo, odnosno ovo što su stručnjaknje radile već neko vrijeme, a što mi ne radimo u Europskom parlamentu, jeste da na javnu scenu iznesemo ono o čemu se treba govoriti, a prvenstveno jest, prvenstveno se radi o rodno uvjetovanom nasilju, jer tu ima puno stvari koje se odnose konkretno na žene i djecu, no cjelokupno pitanje rodno uvjetovanog nasilja nad izbjeglicama je e, užasna stvar. Imamo smo mogućnost ovdje poslušati jednu dubinsku analizu i trebali smo se postarati da to postane opće poznata stvar, a ne da mm, o tome znaju samo ljudi koji su nazočni u ovoj prostoriji. Dakle, trebamo raditi na osještavanju ovog pitanja. To je jedna od ključnih stvari koja se trebamo pozabaviti, koje treba priznati, uvidjeti i spriječiti To je moguće više. Kada žene dolaze tražiti azil u prihvatne centre i kada im se ne čuje, kada se ne čuje ne vjeruje njihovom iskazu, to su situacije o kojima mi moramo više govoriti i podzat razinu osvještenosti. Jer postoji situacija u kojem ljudi nedovoljno vjeruju ili njihove mogućnosti su sljedeće. Ili će ići na, pred sud i tamo se sporuti, sporiti, a to je rijetko e, mogućnost e, koju ljudi žele, ili više nećete biti imati status izbjeglice, već će vas se vjerovatno zatočiti na neko, zatvoriti na neko vrijeme, pa onda vratiti u zemlju podrijetla. Dakle, tu je čitavo pitanje zaštite žena o kojem smo razgovarali. Djevojke su osobito ranjive skupine, ali žene i djeca općenito trebaju biti potpomognuti i treba podići razinu osvještenosti i opasnosti kojima se one izlažu. Tu je čitavo pitanje o tome koliko izbjeglice, općenito žene, hoće ostati anonimne, da ljudi ne znaju tko su, otkud su. To je ta apsolutna želja da ih se ne imenuje, da se ne zna za njih i to čini čitav ovaj postupak pokušaja zaštite još težim vi ne želite nešto anonimno raditi osim ako to nije neka ekstremno teška i loša situacija. To je samo ilustracija teškoće u kojoj se oni nalaze. Dakle, puno toga treba uraditi. A onda se postavlja još i pitanje što, što se dešava s njima kada se vrate u zemlju podrijetla i onda moraju živjeti u toj zemlji. Ovaj Jelotrapin projekt je jako dobar. Izvjestiteljica je pokušala analizirati cjelokupni postupak od e, početka puta izbjeglice pa do dolaska na odredište i nastojanja da se započne život na tom mjestu. Ja sam u svojstvu izvjestiteljice ovo sve, e, ovo je za mene sve bilo korisno analizirat ćemo ovo sve, vjerojatno ćemo dobiti puno amandmana sa ovim vezi. Još jednom vam svima želim zahvaliti. Um, the hearing is now over, so... smo zaključili javnu raspravu. Nažalost, imamo još jednu točku dnevnog reda na odboru FAM. Oni koji su došli samo radi javne rasprave možete sada napustiti dvoranu ako želite, ali ću zamoliti kolege zastupnike da ostanu jer imamo još jednu točku dnevnog reda. Hvala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 Možemo li <clears throat> brzo proći posljednju točku dnevnog reda? Socijalni dumping u Europskoj uniji, izvjestiteljica za mišljenje Evelyn Regner. Izvolite, imate riječ. Hvala. Hvala ti, draga Mary. Za sve one koji su još e, budni u ovo doba, koji su izdržali do sada. Imamo jedan, nacrt izvješća na jednu važnu temu. Shvaćam da je već kasno, pa ću pokušati izniti samo kratko svoje komentare. Dakle, riječ je o dumpingu plaća. Tu se mnogo toga može učiniti, mislim da ne moram krenuti od početka, ali mogu naglasiti samo neke aspekte koji su posebno važni za žene. Dumping plaća je najčešće vezan uz slanje, odnosno upućivanje na radu u inozemstvu. E, isto tako imamo tu i neprijavljeni rad. A taj socijalni dumping se može odvijeti u različitim okolnostima. Ako morate prihvatiti loše uvjete da biste preživjeli, onda je to loše. Međutim, sve češće vidimo da mladi ljudi se samo zapošljavaju, međutim to je lažni vid samozapošljavanja. Mi to gledamo iz perspektive nekih gospodarskih djelatnosti u kojima je to posebno istaknuto. Želim spomenuti neke sektore gdje je ovaj dumping posebno česta pojava i posebno tamo gdje pogađa žene. Kao prvo, dakle usluge u kućanstvu i njegovateljske usluge. Mnogo toga se događa da nije prijavljeno. Tu najčešće ta situacija najčešće pogađa žene koje su napustile svoju obitelj kako bi radile u tom sektoru i onda se nakon određenog vremena vraćaju kući. Međutim, tu može proteći duže razdoblje za vrijeme kojeg su djeca sama, gdje to može negativno utjecati na obitelj i tako dalje. No, ovdje isto tako e, postoje i neki drugi sektori. kao što je kao što je upućivanje na radu inozemstvo i isto tako e, bih htjela spomenuti sektor e, prerade mesa. in Pritschen im Hinterzimmer, tagsüber nehmen die irgendwelche Händeln auseinander und sind schlimmsten äh, Lohntag. E, htjela bih spomenuti dakle žene koje moraju spavati u spavaonicama. Isto tako i prometni sektor. Vrlo su česti uvjeti e, kao na primjerice u zrakoplovnoj tvrtci Ryanair. Naravno mogli bismo satima navoditi primjere ali iz e, perspektive nadležnosti odbora FAM mislim da je važno da iznesemo neke praktične preporuke. Europska komisija e, je trebala podnijeti izvješće o upućivanju radnika na radu inozemstvu. Rok je bio 12. mjesec 2014. Međutim, ako pažljivo pročitate statističke podatke, vidjet ćete da nema onih koji se odnose na žene. A u posebno e, osjetljivim sektorima trebaju nam pozdani podaci koji se odnose na žene. Zato trebamo pozvati komisiju da identificiraju upravo te osjetljive djelatnosti e, koje su posebno važne iz ženske perspektive i u tom smislu bi trebalo pažljivo proučiti socijalni dumping i to povezati sa neprijavljenim radom, odnosno radom na crno. Mislim da mislim da moramo naglasiti žensku dimenziju. E, da nastavim sa nekoliko praktičnih primjedbi. Mislim da ćemo morati stvoriti jednu mrežu ureda i morat ćemo povezati web stranice. Postoji jedna mreža gdje se mogu pročitati članci iz različitih zemalja i mi bismo htjeli staviti naglasak na one sektore koji su najvažniji za žene i gdje postoji mogućnost više struke diskriminacije. Isto tako ima mnogo e, zanimljivih e, podataka o tome u izvješću kolegice Kuneva i to možemo također spomenuti. U Austriji imamo jedan sjajan primjer suradnje između Austrije i Mađarske. Riječ je o tome da se pokušava podići razina svijesti o pitanju socijalnog dumpinga i dumpinga plaća. Dakle, ljudi se mogu obratiti i dobiti informacije. I na taj način se ljudi mogu informirati o tome kolika je naknada za posao, za koliko je naknada, koliko je plaća. Mislim da to dobro funkcionira i zato sam htjela staviti naglasak na te praktične aspekte. I htjela bih naglasiti još jedan praktični aspekt, a to je odgovornost radnika u agencijama koji zapošljavaju žene na kućanskim poslovima ili ih zapošljavaju kao njegovateljice, oni bi trebali biti odgovorni ukoliko izbjegavaju zakon. Dakle, trebamo rasvijetliti situaciju, tek onda ćemo moći poduzeti nešto vezano za ovu problematiku. Hvala. Mihajla Sodrova je zatražila riječ. Ima li još netko? Hvala lijepo predsjedateljice. Hvala i vama izvjestiteljice na ovom mišljenju. Meni se čini da vi predlažete neke konkretne mjere za borbu protiv socijalnog dumpinga, posebno onog koji se odnosi na žene. Međutim, mislim da bismo se trebali držati stajališta našeg odbora, jer ovo inače problem za odbor MPO. No, mislim da ipak imamo manevarskog prostora. Meni se čini da je socijalni dumping instrument za nelojalnu konkurenciju. Mi se trebamo protiv toga boriti, ali i oni, odnosno radnici koji su zaposleni na taj način se trebaju protiv toga boriti. E, želim spomenuti točke 2 i 3 u vašem izvješću gdje je riječ o informativnim mrežama, o mogućnosti da se dobije što više informacija od radnika kako bi se oni mogli obraniti od ovakvih praksi. Moje iskustvo da ukoliko su radnici informirani, mogu donositi vlastite odluke. I mislim da je to u istinu pravi put i zato snažno podržavam točke 2 i 3. Postoji još jedan drugi instrument koji nam može pomoći u borbi protiv nelalne konkurencije, a to je detaljna provedba važećeg zakonodavstva. Dakle, to je direktiva o uslugama, direktiva o upućivanju na radu inozemstvo. Čini mi se da ste ih spomenuli u svom tekstu. No, moram priznati da tu postoji nešto što mi se čini problematičnim, a to je e, crna lista poslodavaca koji ne ispunjavaju propise Europske unije. To bi značilo da se stigmatiziraju neki poslodavci. Čini mi se da je to vrlo stroga mjera i da to može biti primjereno u slučaju da se radi o nekakvom kaznenom dijelu ili ako je riječ o tome da je ugrožen nečiji život. No nisam sigurna da je e, crna lista odgovarajuća mjera u ovoj situaciji. U svakom slučaju želim zahvaliti uvažene kolegici na prijedlogu. Ja vjerujem da će ovo mišljenje biti vrlo uspješno i e, mi ćemo predložiti vlastite amandmane prema potrebi. Evelyn, želiš li uzeti riječ? Želiš li iznijeti zaključke? Da, ja ću vrlo brzo. Hvala lijepo na komentarima i sugestijama. Ja sam sve zabilježila i imat ćemo još prilika da o tome razgovaramo zajedno s ostalim izvjestiteljima u sjeni, tako da ćemo proći kroz pojedine prijedloge. Ja sam kratki komentar vezano uz crnu listu poslodavaca. Ja sam članica odbora TAX i tamo smo shvatili da kod nekih pojava kao što agresivno porezno planiranje i slično, dakle kada se pojave pojave tih razmjera ponekad je uistinu potrebno navesti imena jer u nekim slučajevima smo dobili reakciju tek kada smo imenovali te potencijalne krivce. Da kako, ako je riječ o nekom manjem poduzeću, nećemo ih napasti. Riječ je o tome da ako postoji poslovni model koji se temelji na nelojalnoj konkurenciji, u tom slučaju je potrebno tog reći javno i možemo razgovarati o tome kako to učiniti na najdjelotvorniji način. Hvala. Prije nego što zaključimo, još nekoliko riječi o rokovima. E, dakle, rok za predlaganje amandmana je 16. prosinca. Na odboru bismo trebali glasovati 17. veljače. A samo izvješće 22. E, ožujka, a izvješće bi trebalo doći na plenarnu sjednicu u svibnju. Hvala vam svima što ste ostali tako kasno u četvrtak poslijepodne i ovime zaključujem sastanak.